Dame i gospodo, drage kolege. Dobrodošli na ovaj konstituirajući sastanak pod odbora za sigurnost i obranu. Želim čestitati svim onima koji su ponovno izabrani i onima koji su novo izabrani zastupnici u ovom pododboru koji ima dvostruki valjiv naziv, dakle to je pododbor, ali to ne znači da je odbor drugog reda jer se bavimo iznimno važnim pitanjima. Isto tako to je pododbor za sigurnost i obranu koji nije samo odbor gdje bismo govorili o nečemu što ne postoji na europskoj razini kao što je to sigurnost, već se radi o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici koja je upisana kao takva ugovore, koja živi putem institucijama, putem misija i operacija i mislim da je protekli saziv nam dao dosta, doista priliku da vidimo kako naš rad e, ima utjecaja na terenu i nadam se da će tako biti i u budućnosti. Poglašavam, dakle ovaj sastanak otvorenim. Podsjećam vas da ćemo danas e, oblikovati predsjedništvo ovog pododbora. Dakle, raspravljat ćemo o predsjedništvu i podpredsjedništvu ovim odborom. Ja ću se baviti sada prvo izborom za predsjednika našeg pododba. Isto tako ću vam sada pročitati zamjenike, zamjenske članove koji će glasovati u ime odsutnih punopravnih članova. Dakle, za eh, socijaliste socijaliste demokrate imamo Viktor Bošinariju koji će sudjelovati u glasovanju, a u ime Pučana imam gospodina Ivo Beleta i gospodina Makinelista. Kvorum je osam zastupnika i taj kvorum smo ispunili, te sada možemo prijeći na iskazivanje kandidatura. Predat ću riječ klubovima zastupnika za predstavljanje svojih kandidatura. Kao prvo kolega Jeffrey. Van Orden. Hvala vam predsjedniče. Dopustite mi da kažem koliko smo uživali u vašem prethodnom predsjedavanju ovog pododbora. Dopustim mi da u ime europskih konzervativca i reformista predložim Anu Fatigu kao predsjednicu pododbora. Gospođa Fatiga je bila nekoć uvaženi zastupnik e, Poljskog parlamenta, bila je šef e, kabineta poljskog predsjednika u jednom trenutku i još iznačajnije od toga bila je ministrica vanjskih poslova E, Poljske niz godina i stoga na, u ovu ulogu e, donosi sa sobom dosta važno iskustvo, te mislim da bi bila vrlo dobro opremljena da vodi ovaj pododbor. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Fatiga. Prihvaćate li vi kandidaturu? Da, ja prihvaćam. Hvala vam. Gospođa Fatiga je doista punopravna članica ovog pododbora. Ona je isto tako ispunila izjavu u financijskim interesima i stoga možemo prihvatiti njenu kandidaturu na ovo mjesto. Ima li drugih kandidatura? Ana Gomeš, izvolite. Da, gospodine predsjedniče. I ja bih vas htjela pozdraviti. Htjela bih vam zahvaliti na ovom izvrsnom predsjedavanju ovog eh, doista važnog eh, pododbora. I htjela bih sebe predstaviti kao kandidatkinju jer eh, naravno ne sumnjam u kvalitete gospođe Patige koju je gospodin Van Orden predstavio, no mislim da je taj klub zastupnika uvijek zauzimao položaje koji zapravo dovode u pitanje legitimitet postojanja zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Ako je to linija tog kluba zastupnika, onda smatram da ne bi bilo primjereno da takav klub zastupnika ima predsjedništvo ovog pododbora. Ja sam članica ovog pododbora od 2004. Eh, godine, godine kada je pododbor ustanovljen. Ja znam vrlo važan eh, posao koji je obavljen u ovom pododboru kako bi se sama njegova vjerodostojnost uspostavila. To je se dogodilo putem eh, kolegice Von Vogelist, ali isto tako i putem vas, gospodine predsjedniče. I ako bi Gospođa Fatiga se može htjela osvrnuti na, na to, dijelili iste stavove kao i njen kolega Van Orden koji je upravo predložio i koji je uvijek se smatralo dosadnom osobom koja se zastupala protiv uspostave Europe sigurnosti i obrane i stoga mislim da to ne bi bilo primjerno, prije svega u ovom trenutku kada je Europska unija suočena sa e, krizama u e, njenoj neposrednoj blizini, gdje su pitanja sigurnosti obrane vrlo važna zajedno sa drugim e, pitanjima. Stoga bih možda htjela priopitati gospođu Fatigu, može li nam nešto više reći o svom stavu, ako ona dijeli stav gospodina Van Ordena koji ju je predložio, u tom slučaju bih ja predstavila moju kandidaturu i zatražila bih tajno glasovanje. U redu, dopusti mi dvije stvari. Kao prvo, što se tiče predstavljanja kandidatura to postoji, ali mora biti predstavljeno u ime kluba zastupnika. Vi ste govorili o individualnom predstavljanju. Dakle, radi se ili o kandidaturi u ime kluba zastupnika ili o kandidaturi od strane dva zastupnika. Jel treba nam pet posto članova ovom dakle dva člana. Ako vas dva člana podržavaju vašu kandidaturu, imate pravo se predstaviti kao kandidatkinja. To je što se tiče postupka. Što se tiče političkog eh, aspekta, predajem riječ eh, klubu ECR koji su predstavili kandidaturu gospođe Fatige. Gospodin Van Orden, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Dopustite mi kao prvo da vam kažem da se tu ne radi o mojoj kandidaturi. Radi se o kandidaturi u ime kluba zastupnika o gospođi Fatigi. To je prvo. Kao drugo, mi smo u Europskom parlamentu. Europski parlament je demokratski parlament koji predstavlja mnogo nacionalnosti, i mnogo različitih mišljenja diljem ovog doma i trebao bi svaki od tih stavova biti dobro predstavljeno. I isto tako kandidature se dodjeljuju prema Dontovom sustavu koji osigurava da se uzimaju u obzir i interesi manjih klubova zastupnika i manjih država također. Stoga mislim da bi to bio opasan korak kada bismo se odvojili od toga puta, no sigurno će gospođa Fatiga nešto htjeti reći o tome. Da, hvala vam, e, gospođa Fatiga. Mikrofon, molim. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja predstavljam Poljsku. Poljska je moja izborna jedinica. Što više, ja sam vodila i poljske delegacije na međuvladine konferencije dok smo pregovarali o Lisabonskom ugovoru. Ja znam sadržaj članka 42. koji se tiče zajedničke sigurnosne i obrambene politike. I stoga bih htjela nešto reći vlastito ime. Pismo i duh sam tog članka nam kaže nešto o zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici. I to bi se trebalo dogoditi bez da se vrši šteta državama članicama koji traže ostvariti svoje pravo na sigurnost u drugim oblicima, u drugim konstelacijama poput NATO saveza. I ja sam član antikomunističke oporbe u Poljskoj i mi iznimno kao takvi cijenimo našu sigurnost i činjenicu da ona dolazi iz uh, alijanse. Stoga se pridržavam svega onoga što smo ispregovarali. Poljska je to ratificirala, Poljski parlament je to ratificirao, Poljski predsjednik je to potpisao i stoga je to zakon s kojim sam ja vezana i u koji vjerujemo. No, ja ne bih htjela zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku u okviru moje vrlo turbulentne regije da zamijeni sigurnost koja dolazi iz NATO saveza. Hvala vam. Ja, merci pour votre euh, intervention. Hvala vam na vašoj intervenciji. Završna riječ. Gospodin Paško je zatražio riječ. Kao prvo što se tiče pitanja postupka, ja sam jedan od osoba koje bi htio podržati kandidaturu moje kolegica Ane Gomeš, a bit će drugih koji će se tako izraziti. No sam sama srž nije osoba koja se kandidira, već stav. Stav jednog pododbora koji je dio Europske unije. Ako odbacimo pitanja sigurnosti obrane u Europskoj uniji u odboru koji je uspostavljen upravo za to kako bismo promicali zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, a ne sve premjestili na NATO savez. Recite, samo mi dopustite kažem da, sam, da ja podržavam NATO savez, ja sam bio dio člana delegacije za Rumunsku koji je pregovarao sa NATO savezom, no ja, bi, ja ne bih smatrao da bismo trebali uzeti jednu kompetitivnu perspektivu, to bi trebalo biti komplementarno. Mislim, da sam vas tako shvatio, ja bih, ja se ne bih javio za riječ, ali ja vas nisam tako shvatio. Dragi kolege, to su rasprave koje ćemo voditi tijekom pet godina u ovom pododboru i to su rasprave koje smo i već i vodili. I stoga vam predlažem da sada krenemo na postupak glasovat ćemo ili aklamacijom, ako je gospođa Fotiga jedna kandidatkinja, ili tajnim elektroničkim glasovanjem, ako Ana Gomeš eh, i dalje želi biti kandidatkinja u redu, onda ćemo imati elektroničko tajno glasovanje. Zamolit ću vas da pripremite vaše elektroničke kartice, glasačke kartice. Kandidatura Ana Gomes je prikazana, podržavaju je više od dva člana našeg pododbora, dakle to je sukladno s pravilima. Ana Gomes je punopravna članica ovog odbora i ispunila je svoju izjavu u financijskim interesima, te je stoga njena kandidatura prihvatljiva. Stavljam sada na glasovanje obje kandidature, imat ćemo tajno elektroničko glasovanje. Te vas podsjećam da ćemo držati glasovanje sa dva gumba. Dakle, imamo gumb plus i minus. Zeleni gumb prema alfabetskom podruku će biti za gospođu Fotigu. Ako pritisnete zeleni e, gumb, onda glasujete za gospođu Fotigu. ako pritisnete gumb e, minus, crveni gumb, onda ćete glasovati za Anu Gomeš. Je li to svima jasno? U redu. Onda otvaram glasovanje a deux Imamo dva, dvije osobe previše. Imamo dvije glasačke kartice previše. Im une. Još jedna osoba previše. Ne mogu vam reći iz kojeg kluba zastupnika dolazi ta osoba. Je li sad u redu? Podsjećam vas na sastav. Pučani imaju devet glasova, kako biste mogli provjeriti. Socijalisti demokrati osam glasova. ECR tri glasa. ALDE tri glasa. GUE dva glasa. Zeleni dva glasa. EFDD dva glasa i nezavisni članovi jedan glas. Imam još uvijek jedan glas previše. Kada bi oni koji neće glasovati mogli ukloniti karticu, molim vas da Možete li ukloniti kartice? Sada je sve u redu. Ne. Opet imamo 32. Molim vas da se brzo složite, svaki klub zastupnika za sebe. U redu, sad, sad imamo 30. U redu je, otvaram glasovanje sa 30 osoba. Je li u redu, jesu li svi glasovali? Onda zatvaram glasovanje. Ne, ponovno smo imali 31 glas. To nije jako složeno. Hvala Bogu pa nas nema 250. Ponovno otvaram glasovanje. Dakle, zeleno za gospođu Fotigu, crveno za gospođu Anu Gomeš, još uvijek imam 31 karticu. PPE, Pučani, u redu. Sa minus 1. 8 za socijaliste demokrate, u redu. U redu, sad imam 30 osoba koje glasaju, zatvaram glasovanje. Rezultat? 15 gospođa Fotiga, 8 gospođa Gomez. La majorité était à 15. Većina je bila 15 i stoga je gospođa Fotiga izabrana, te joj odmah sada prepuštam predsjedavajuće mjesto.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 is mm-hmm. I would like to, thank the subcommittee. Želim zahvaliti pod odboru za sigurnost i obranu na tome što ste me izabrali na ovo važno predsjedavajuće mjesto. Želim zahvaliti bivšem predsjedniku na njegovom izvrsnom radu i svakako se obvezujem da ću iskoristiti njegovo iskustvo kao i iskustvo tajništva u mom budućem radu. Sada mi dopustite da pređemo na točku broj 2 na današnjem dnevnom redu. Rado bismo izabrali potpredsjednike za ovaj pododbor. Rečeno nam je da imamo kvorum i da isti zamjenici za punopravne članove sudjeluju u glasovanju. Isto bih sada htjela predati riječ predstavnicima klubova zastupnika kako bismo smotrili kandidature za mjesto prvog podpredsjednika ovog odbora. Gospodin Kelem, imate riječ? Hvala vam. Gospođo predsjednice i čestitke, u ime Europskih pučana htjeli bismo vam dati našu kandidaturu za mjesto prvog potpredsjednika, to je moj kolega Mihael Galer. On je ima izuzetno iskustvo na području sigurnosti obrane i bio je dugogodišnji koordinator te je pokazao svoju otvorenost za suradnju i spremnost e, za postizanje kompromisa. Dakle, Mihael Galer je naš kandidat. Hvala. Hvala vam, gospodine. Prihvaćamo li tu kandidaturu? Da. Hvala. Predali ste izjavu o financijskim interesima i imate podršku vašeg kluba zastupnika, stoga vam predlažem da izaberemo prvog potpredsjednika ovog pododbora aklamacijom. Thank you and uh, Hvala, stoga smo izabrali potpredsjednika. Molim vas da nam se pridružite ovdje. The second uh, vice chair was... Uh, za mjesto drugog potpredsjednika imamo također jedan prijedlog kluba zastupnika. Možete li, molim vas, izraziti podršku za gospodina Jaromira Stetinu, gospodina Kelem, predajem vam riječ. Hvala vam još jednom. Dakle, u ime Pučana, Htjeli bismo iznijeti prijedlog za mjesto drugog potpredsjednika u pododboru sede. Radi se o kolegi Jaromiru Stetinu. Gospodine Stetina, prihvaćate li ovu kandidaturu? Hvala vam. Izjavu o financijskim interesima ste predali i stoga predlažem da prihvatimo ovu kandidaturu također reklamacijom. Hvala vam. Gospodin Stetina je time izabran. Sada imamo mjesto Sada imamo isto tako i drugog potpredsjednika ovog pododbora. Molim vas da nam se pridružite ovdje za panelom. Um. Now, please, uh, as the representative... Uh... Sada vas molim da iznesete kandidaturu u ime socijalista demokrata za mjesto trećeg podpredsjednika pod odbora. Gospođo predsjednice, drago mi je što mogu predstaviti kandidaturu mog kolega gospodina Kana. On je osoba koja je radila na području sigurnosti i obrana. Hvala vam. Gospodin Kan je predao izjavu o financijskim interesima. Gospodine Kan, prihvaćate li vašu kandidaturu? Hvala lijepa. Možemo li prihvatiti ovu kandidaturu aklamacijom, budući da nema protukandidata? Hvala vam. It was uh, the last uh, four candidature. Zatim imamo za mjesto četvrtog potpredsjednika, tu imamo kandidaturu iz kluba zastupnika GUE. Molim vas, može li predsjednik iz kluba zastupnika GUE govoriti u ime kandidata? Gracias. Desde el UNGL queremos proponer a Hvala vam u ime kluba zastupnika GUE. Mi predlažemo gospođu Sabine Lozing koja je ove 2009. članica Europskog parlamenta, koordinacija za naš klub zastupnika tijekom prošlovodničkih saveza. Ona je članica e, bila odbora AFET, a izabrana isto tako i kao naša koordinatorica za ovaj pododbor. Ona je radila na svim dosjejima ovog pododbora u protekom savezu što ju čini stvarno stručnjakinjom za to mjesto i stoga nju predlažemo na mjesto četvrte potpredsjednice. Da. Izjava o finanskim interesima je predana Europskom parlamentu i stoga možemo izabrati četvrtu potpredsjednicu pod odbor aklamacijom. Hvala vam i molim da nam se pridružite na panelu. Thank you. Now we move to item 3 on the agenda. Hvala, onda možemo preći na točku dnevnog reda broj 3. I htjela bih da potvrdite kalendar budućih sastanaka. Sve do kraja ove godine, do prosinca. Prvi sastanak je zakazan za 11. rujan. Podsjećam vas da će to biti već nakon ljetne pauze. Imat ćemo zasigurno važne događaje u to vrijeme. To je posebno razdoblje, radi se isto tako i o pripremama za sljedeći sastanak na vrhu NATO-a koji će se održati u rujnu u Walesu. Tako da ćemo najvjerojatnije imati dosta posla. Htjela bih također pozvati e, članove proširenog predsjedništva da se sastanemo u Strasburu, da raspravimo bitna pitanja koje se tiču rada našeg pododbora. Stoga, ako se slažete s ovim prijedlogom, a nema nikakvih primjedbi koliko čujem, onda ćemo potvrditi ovakav kalendar. U redu nema ništa drugo pod razno. I stoga zaključujem sastanak. je vam hvala još jednom. Hvala vam što ste izabrali članove predsjedništva.